Colleagues, I think we have to start already. Good afternoon. Dobar dan. Hvala vam što ste došli. počet ćemo malo ranije i hvala vam što ste došli tako brzo jer smo predvidjeli sastanak za nešto kasnije. Evo, sa velikim zadovoljstvom mogu predstaviti gospođu Betinu Jakobson. Ona je članica Europskog revizorskog suda a tema e, poslijepodnevnog sastanka jest e, prezentacija izvješća koje, izvješća koje je sastavio Europski revizorski sud. Radi se o izvješću 15 e, kroz 2018. Ovo izvješće bavi se europskim e, misijama, civilnim misijama u Sahelu. Radi se o EUCAP Sahel Niger i EUCAP Sahel Mali. Neću više duljiti, budući da imamo ograničeno vrijeme, dat ću riječ gospođi Bettini Jakobson. Izvolite. Thank you, Hvala, predsjednice. E, dame i gospodo, puno vam hvala što ste mi dali priliku da vam, da vam predstavim izvješće o osnaživanju kapaciteta europskih sigurnosnih snaga u Nigeru i Maliju. Niger i Mali su fragilne krhke države, mlade demokracije u zapadnoj Africi koje tek sada razvijaju svoju javnu upravu. 2011. godine Europska unija je usvojila strategiju za sigurnost i razvoj u regiji Sahel temeljem premise da razvoj i sigurnost moraju ići ruku pod ruku i da se podupiru. A problemi sa kojima se suočava regija Sahel e, zahtijevaju jedan sveobuhvatni odgovor. Dakle, Evropska unija e, koristi misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike i vojne operacije kao i druge instrumente kako bi e, provodila svoju strategiju za Sahel. Evropska unija uspostavila misije u Nigeru i u Maliju kako bi odgovorila na prijetnje sa kojima se suočava razvoj i sigurnost regije Sahel i sigurnost Evropske unije. Cilj je osnažiti osnažiti kapacitete nacionalnih snaga koje su odgovorne za unutarnju sigurnost. Mi smo im pružili osposobljavanje, savjete i opremu. Vijeće je uspostavilo EUKAP Sahel Niger kako bi osnažilo izgradnju kapaciteta i kako bi osnažile borbu protiv organiziranog kriminala. 2015. godine države članice su proširile ove misije, proširile su mandat kako bi u to uključile i kontrolu i prikupljanje e, informacija o nezakonitim migracijama kao i borbu protiv nezakonitih migracija. Dakle, 2014. godine omogućili smo malijskim vlastima da uspostave ponovno demokratski, eh, demokratski poredak i također smo im omogućili uspostavljanje uvjeta za trajni mir. Također smo eh, pomogli Maliju da uspostavi legitimnu vladu i ehm, puno pomoći smo pružili u smislu uspostavljanja učinkovite administracije. 16,7 milijuna eura je ehm, između 2012. i 2017. godine namijenjeno EU kapovima. Naš cilj, to cilj u, ovoj reviziji bio je vidjeti kako se upravlja EU kapom Sahel i Mali i jesu li ove misije doista poboljšale kapacitete onih snaga koji su zadužene za sigurnost ovih dviju zemalja. Postavili smo dva pitanja. E, je li ESVD dobro e, provodio ove dvije misije? A drugo je pitanje, jesu li misije EUK poboljšale kapacitete sigurnosnih snaga u Nigeru i Maliju? I što smo mogli zaključiti? Sve u svemu došli smo do zaključka da su misije doprinijele osnaživanju kapaciteta snaga koje su odgovorne za osiguravanje sigurnosti, ali da je napredak veoma spor zbog konteksta, zbog izazovnog konteksta i zbog operativnih, kapaciteta. Evo sada ću proći kroz neke od glavnih zaključaka naše revizije. Što se tiče operativne učinkovitosti, operativna učinkovitost na nju je negativno utjecala kombinacija E, negativno su utjecali proračun i također e, problemi sa, s manjkom osoblja. E, dakle, u slučaju e, Nigera također nije bilo dovoljno osposobljavanja. ESVD i komisija nisu pružili dovoljnu potporu i u nekim slučajevima su primjenjivale procedure koje nisu prikladne za, za situaciju na terenu. Evo nekoliko primjera. Budući da je misija za Niger jako brzo uspostavljena, logistički i operativni aranžmani nisu bili uspostavljeni od samog početka. Bilo je potrebno čak 18 mjeseci da misija postane pravni, subjekt, tako da je šef misije morao potpisivati sve dokumente u svoje ime, vlastitim, imenom, što povlači za sobom neke zakonske posljedice. Kao, kao posljedice toga, također misija nije imala proračun, jako je sporo počela sa svojim aktivnostima jer su primili i dobili jako malo administrativne i logističke potpore iz Brisela. U Nigeru se to nije ograničilo samo na početnu fazu, već, je već se nastavilo i u narednim godinama ove operacija. Dakle, došli smo do zaključka, na primjer, da je kupljena oprema došla, stigla jako kasno, nakon osposobljavanja za koju je bila namijenjena. U pet slučajeva osoblje je, osoblje je tražilo opremu koja je bila potrebna za ispunjavanje ugovora, a zapravo je osoblje otišlo iz misije prije nego što je oprema došla. Također, bili smo, dakle morali su provoditi procedure, a da prethodno nisu bili osposobljeni zato što je dovelo do kašnjenja u provođenju operacija misije. Osim toga, došli smo i do zaključka da je mnogo osoblja koje je zaduženo za tehničke specifikacije. Naime, da veliki broj osoblja koje se bavilo time nije dovoljno upoznato sa europskim procedurama prije nego što su došli na samu misiju. Zbog toga je došlo do kašnjenja u postupcima nabave i u postupcima sklapanja ugovora. Evo još jednog primjera koji se tiče, koji se tiče obuke, odnosno osposobljavanja za sigurnosne sile, sigurnosne vlasti. E, dakle, mi u Nigeru nismo mogli dobiti svu dokumentaciju e, za obuku kao što su, na primjer, formulari za evaluaciju koju ispunjavaju sudionici. Misija u Maliju je u tom smislu dobro prošla. E, kada smo posjetili regionalni operativni centar u Nigeru, u gradu Agadeš, došli smo do, do sljedećeg zaključka. Iako je misija osigurala opremu za taj centar, ta oprema nije bila operativna, nije bila funkcionalna, nije bilo stolica, nije bilo sto, pola, pola stolova nije bilo, a klima uređaji nisu radili. Korisnici, nam također nisu mogli pokazati gdje su računala koja smo navodno kupili, zatim e, pisači nisu radili jer nije bilo tinte i oprema za radiokomunikaciju nije funkcionirala. Onda dva vozila koja su trebala biti na raspolaganju centra, e, centar bi trebao, zahvaljujući njima, brzo odgovarati na hitne situacije, pa ta dva vozila se gotovo uopće nisu koristila zato što je jedan bio pokvaren i to tako da se ne može uopće popraviti i to još od 2014. godine. Što se tiče održivosti, mi smo došli do zaključka da su da, su, da se radilo na tome da misije budu održive. Unatoč pozitivnom mišljenju misija i vlada, vlade u dviju zemalja, u, u ove dvije zemlje nisu uvijek bile spremne usvajati potrebno zakonodavstvo i provesti E, nužne reforme kako bi rezultati izgradnje kapaciteta bili održivi. Kada je riječ o Maliju, situaciju je pogoršala, pogoršao i manjak političke stabilnosti i nedostaci na vladenoj razini. Sve to dovelo u pitanje napore misija da svoje rezultate učine održivima. No, misije su također bile odgovorne i za, vlastito, za vlastitu lošu uspješnost kada je riječ u osiguravanju održivosti. Naime, niti jedna e, misija nije provjerila nije provjerila na koji način se koristilo ono znanje ili ona oprema koju su pružili u sklopu misije. Odnosno nisu prikupili informacije o tome. Također nisu prikupili informacije o tome radili, radili korisnici u onim područjima za koje su primili obuku. Jer nisu e, također e, provjerili jesu li korisnici uopće koristili ta znanja. Iako misije ne bi trebale biti stalne u tim zemljama, još uvijek nema prave strategije izlaska. No, ima i nekih nota koje su malo više ohrabrojuće. Mi smo intervjuirali i korisnike obuke, savjetovanja i također smo razgovarali sa različitim dionicima u unutarnjoj sigurnosti u Negeru i Maliju. I sveukupna procjena i evaluacije aktivnosti koje su provodile misije su s njihove strane pozitivne. Dionici i korisnici cijene raspoloživost osoblja misije da pružaju usluge i da pružaju, savjete koji nisu dostupni u nacionalnim izvorima. U Nigoru sigurnosne snage i predstavnici vlade također su naglasili dulju prisutnost misije, što je prema njima dobro u odnosu na neke druge organizacije. Također su misije pružile informacije, savjete i potpore vezano za druge europske instrumente dokumente, te su pružale dakle informacije vezano za šire aktivnosti Europske unije. Na primjer, misije su doprinijele uspostavljanju Europske Evropske zaklade za afričke projekte. Radili su na suzbijanju migrantskih tokova. Što se pak tiče donatora, donatori i dionici u Maliju također su naglasili kako su obje misije odigrale važnu ulogu u koordinaciji u koordinaciji aktivnosti u području sigurnosti. Obje su misije uspostavile tijela koje bi trebale poboljšati koordinaciju sa nacionalnim tijelima, što je u početku bilo su, što je u početku imalo problema, ali sveukupno to su bile uspješne, uspješne operacije. Također su uspostavili suradnju sa drugim donatorima i dionicima. I temeljem ove revizije što predlaže Europski revizorski sud. Mi predlažemo da ESVD i komisija poduzmu mjere kako bi poboljšala operativnu učinkovitost misija kako bi e, poboljšale e, broj osoblja na misijama, kako bi se uspostavili mandati i definirali proračuni e, za razne operacije i za strategiju izlaska. Također treba veći fokus staviti na održivost, na održivosti i također treba poboljšati pokazatelje, za evaluaciju i nadzor. ESVD i komisija prihvatili su svih pet preporuka iz našeg izvješća i sada se unaprijed već veselim provedbi tih e, preporuka radi poboljšanja unutarnje sigurnosti e, u toj regiji, ali i radi poboljšanja sigurnosne situacije u samoj Europskoj uniji. Hvala lijepa i na raspolaganju sam za sva pitanja. Uh, Hvala lijepa, gospođo Jakobsen. Sada prelazimo na pitanja i odgovore. Gospodine Galer, izvolite. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Mislim da ovdje postoje dva područja iz kojeg bismo voljeli nešto doznati. Prvo, gdje smo mi aktivni na terenu a na posljednjoj ste pozornici prikazali broj ljudi koji su zaposleni s naše strane. Mislim da je to problem u mnogim misijama, zapravo ljudi koji u njima rade. E, mi bismo trebali raditi zajedno, vi i mi i voditelji misija. Tako da bismo mogli samo apelirati na države članice da e, dodjeljuju više osoblja E, ili je to možda osoblje Evropske unije kao zaposlenici koji se najviše koriste u misijama. Ne vjerujem, ne znam. Tako da je moje pitanje postoji li nekakav mehanizam kojim bismo države članice učinile spremnijima da stave na raspolaganju ljude, osoblje za misije? Možemo li mi direktno nekako na to utjecati? S druge strane, što kažu ljudi na terenu? Što kažu naši ljudi na terenu? E, što su vam rekli u odnosu na to koliko smo spremni i koliko razumijemo e, situaciju, razumijemo li stajalište vlada u Maliju i Nigeru, postoji li tamo volja i sposobnost da se stvari urede. Moje su sumnje ili dvojbe oko temeljnih kapaciteta tih vlada, a možda i nedostatak volje e, ih spriječava da mi ostvarimo naše najbolje namjere i ostvarimo ono što smo tamo željeli, a to je povećanje njihovih upravnih kapaciteta, naprosto da se obavi posao koje trebaju obaviti upravne strukture. Pa se pitam kakav je vaš dojam ili što su vam naši ljudi na terenu rekli. Postoji li doista stvarna volja od vlastodržaca u tim zemljama da se nešto učini? ili jednostavno kažu pa dobro, dođite, nećemo vas spriječavati ako stvari funkcioniraju dobro, ako ne, što možemo. Je li to njihov stav ili doista osjećate da se stvari nekako mogu promijeniti. Vi u naslovu kažete slow progress ili spori napredak. Postoji li stvarna politička volja za više napretka ili to sve ovisi o našem inputu? E, mislim, što radi druga strana? Postoji li dovoljno interesa ili zauzimanja, angažmana od stranih onih koji su na vlasti? Hvala, gospodine Van Norten. Hvala lijepa, predsjedateljice. Po mom iskustvu niti jedna od ovih e, misija ne prolazi na ispitu i to niti na administrativnoj, organizacijskoj ili operativnoj razini. Korisnici u svakom slučaju pozdravljaju sve resurse koji im se nude. A što se događa sa resursima, to ste upravo opisali. Međutim, glavne vrijednosti smotrišta Evropske unije su zapravo i zasluga CSTP-a, odnosno misija koje iznose važne statističke podatke koje mogu impresionirati lajke. Što se tiče Sahela, Sahel je odgovornost Francuza, pa ne krivim Francuze što uzmu nešto evropskog novca e, za svoje svrhe tamo. E, dakle, nemam iluziju e, da se to ne događa i u drugim misijama. Sahel je francuska odgovornost. Radi se o kozmetici, o ljepšavanju, o fasadi. E, koja uljepšava CSDP projekte. No problem su političari koji su svi zavedeni, žive u nekoj iluziji. Vrlo je teško probiti tu iluziju i dovesti ih u stvarni život. Mi danas u Briselu imamo sastanak na vrhu NATO, a to je ono što je važno za obranu i sigurnost. To je doista koalicija koja doista treba voditi računa o sigurnosti, a možda postoji neke druge misije u koje NATO ne želi ulaziti. Dakle, ovdje se stvara čitav spektar obrambenih struktura. To je jest i uvijek je bila glupost. Hvala. Hvala vam, gospodine. Ne? Ne, prosite, nema ga. Prije no što ponovno dam riječ gospođi Betini Jakobsen, e, trebam vam e, reći jednu, obavijest. Čitati ovo izvješće nije bila baš najugodnija zadaća, moram priznati. Radi se o trećem zajedničkom koordinacijskom sastanku CSDP-a Danas poslije podne ja sam to pitanje postavila veleposlanicima Stevensu i drugima i zapitala sam kakva je situacija, e, kakva je, kakav je rezultat učinka misija EUCAP Sahel i doista sam dobila opširne informacije o tome kako teku sve aktivnosti usmjerene ka daljnjem angažmanu za suradnju s vladama i lokalnim nadležnim tijelima, ali mislim da sve te preporuke traže dublju procenu i bolju provedbu. Dobila sam obavijest da se ovdje nalazi predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje. Da, tu ste, hvala vam lijepa. Možemo li čuti vaš komentar? Izvolite. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Već smo imali puno razmjene stavova i sa predstavnicima revizorskog suda. Da li ovo funkcionira? Da. Dakle, imali smo već puno razgovora između Europske službe za vanjsko djelovanje revizorskog suda prilikom izrade ovog izvješća. Imate sva mišljenja SVD-a o našem stavu o preporukama. Dakle, sve u svemu usvajamo preporuke koje su u ovom izvješću, koje su jako korisne i na kojima smo već počeli raditi. kada se govori o uspostavi indikatora, boljeg e, arhiviranja, programa praćenja i tako dalje. Upotpuno slažemo s tim svim, to smo uzeli u obzir. Na tome se upravo radi. Isto i u komisiji, no ne želim govoriti u njihovo ime. Par stvari. Metodologija koja je korištena koji je koristio revizorski sud kako bi mjerio uspješnost i koji nas je doveo do ovog naslova koji po našem mišljenju je prestrog. Ta metodologija odgovara u potpunosti metodologiji koja je prikladna za mjerenje uspješnosti projekata, projekata operatora, komisije i tako dalje, no dosta, dobro, dosta loše uzima u obzir jednu više političku i stratešku e, strateški pristup e, i aspekte ovakvih projekata, osobito kao što je, što je misija u Sahel Nigeru, za koje treba puno vremena, a kako bi se to sve mjerilo, mora postojati politička volja. Politička volja i politička volja država na licu mjesta. I imajući to sve na umu, dakle, važno je naglasiti da situacija u Nigeru i Maliju nije istovjetna. U Nigeru politički sugovornici misije i obrambenih snaga puno više su angažirani u namjeri da prate e, preporuke i preuzmu svoju sigurnost u vlastite ruke, a u Maliju je situacija znatno složenija i tu je veliki broj drugih međunarodnih operacija, tu je MINUSMA, na primjer. Tako da ne možemo izmjeriti utjecaj strateških e, savjeta koji su dati misiji EUCAP Sahel. No, evo, već par godina te se misije dobivaju, uživaju podršku i obnovljene su strane država članica i lokalnih vlasti, što dosta jasno stavlja do znanja koja je podrška i koja je kakvoća operacija koje se provode na terenu. Hvala. Thank you. Uh, Hvala vam, gospođo Jakobsen. Najljubaznije molim da odgovorite na ova pitanja i komentare zastupnika. Zahvaljujem. Mislim da je gospodin Galer pitao o tome postoji li nekakav mehanizam da se pripreme ljudi na terenu i kakva je stvarna situacija. U izvješću revizije pokazuje se da kratkoročni ugovori u odnosu na proračun predstavljaju problem zato što nisu poticaj dugoročnijem planiranju. Pa jedna od preporuka koju smo dali Komisiji Europskoj službi za vanjsko djelovanje jest da ispita mogućnost produljenja roka ugovora za ljude na terenu uspoređujući i situaciju s godišnjim proračunom. Možda bi to jednostavno bio poticaj i mogućnost da se dugoročnije zadrže ljudi na terenu na dulje vrijeme. Što se tiče spremnosti države domaćina da provede promjene, izgradi administrativne kapacitete Postoji li tu politika volja? To je teško pitanje, jer ne znam kako bismo mogli zajamčiti ili provjeriti da lokalne vlasti stvarno žele prihvatiti promjene, e, nametati neke uvjete e, kojima bismo uvjetovali našu pomoć. To je nešto što može donekle funkcionirati, dakle uvjetovati pomoć ispunjavanjem nekih uvjeta. Možda bismo o tome mogli razmisliti. Gospodin Vanatan je rekao da ne bismo trebali imati iluzije ili e, da e, je to sve naprosto kozmetika ili fasada. Revizorski sud nije političko tijelo, mi nismo političari, mi naprosto utvrđujemo činjenice. Nismo se bavili eto, odgovorom na to pitanje, ali ono što bih ja željela e, Željela bih da možemo dati bolje zaključke ili da e, odbor zabilježi bolji napredak naših misija. A što se tiče metodologije, moram reći da sam iznenađena izjavom predstavnice službe za vanjsko djelovanje zato jer ne vidim zašto bi trebala postojati posebna metodologija da se izmjeri učinak bez obzira na komisiju ili na službu za vanjsko djelovanje. Radi se o strateškoj dimenziji koju jednostavno možemo izmjeriti. Možemo izmjeriti učinak. Vi jednostavno ne dostavljate takve podatke, tako da vjerojatno služba za vanjsko djelovanje mora učiniti nešto na svojoj metodologiji kako bismo vidjeli učinak projekata. Jer je upravo to, to namjena tih projekata. Hvala lijepa predsjedateljice. Hvala vam od srca. Želi li možda još netko uzeti riječ? E, gospodin Galer, izvolite. Da, e, u godišnjem izvješću o CSDP-u mi smo već kritizirali, općenito govoreći, naše civilne misije. Samo je 75% praznih radnih mjesta ispunjeno. E, tako da bismo se trebali obratiti državama članicama i rekli, gledajte, jednoglasno smo odlučili o tim misijama, onda ne šaljete ljude e, u misije koji, koji su potrebiti. A to je naše područje djelovanja, kao što sam rekao. Tu moramo učiniti više. Ako doista mislimo da nam koriste misije, tada bismo trebali doista ispuniti sva obećana ili predviđena mjesta u misijama i tada ćemo vjerojatno biti učinkoviti na samom terenu i moći ćemo izvršiti pritisak na one koji moraju nešto napraviti jer je u našem interesu da se izgrade te države kao države, da dobro upravljaju svojim teritorijem, da kontroliraju svoje granice, e, to je zapravo dio te šire slike. Jer ukoliko mi ništa ne učinimo, učinci će biti još negativni i to po nas. I to moramo shvatiti. Možda je dobro koristiti taj instrument kazne poticaja mrkve i štapa da bi se korigirala situacija, ali ne činiti ništa i naprosto reći pa stvari se odvijaju kako se odvijaju. <laughs> Onda se, smo iznenađeni da nam ljudi dolaze iz Afrike jer kod kuće nemaju nikakve perspektive. Dakle, to nije rješenje. Pa bih rekao da i mi trebamo poduzeti E, provjeru kako funkcioniraju mjere na terenu, ne samo administrativno. U redu, hvala vam lijepa. Moram reći da sam i sama postavila to pitanje kada sam razgovarala sa veleposlanikom Stevensom. Mislim da ću sa tajništvom dalje raspraviti o tome da još jednom preispitamo pregled svih misija, odnosno izvještaja koji nam stoje na raspolaganju. Jer, općenito govoreći, ono što mi vidimo u našoj misiji, jer smo mi E, kao sede misija bili ranije nazočni u tom području Niger, Mali i Srednjoafrička republika. Tako da smo mi prilično aktivni u tim područjima. I vidjeli smo probleme, vidjeli smo neravnoteže, ali općenito govoreći naš pregled ili slika koju mi možemo vidjeti je zapravo samo mali dio ili, zadnji dio prezentacije gospođe Jakobsen. Mi možemo vidjeti u usporedbi s drugim misijama da su evropske misije dosta dobro primljene od strane lokalnog stanovništva i lokalnih vlasti. Međutim, ipak trebali bismo detaljnije proučiti situaciju. I mislim da smo mi doista dobar format koji može izvršiti neku vrstu pritiska na vlasti i to u raspravi sa službom za vanjsko djelovanje možemo predstaviti i stajališta naših, naših država ali nije naša uloga ulaziti u posao revizije. Pa zahvaljujem gospođe Jakobsen još jednom. Hvala vam na važnom poslu koji obavljate i veselimo se i budućim sastancima s vama i vašim e, osobljem. Hvala vam.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

Ako ne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

obranu.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

colleagues, ladies and gentlemen, I think it is time to start. Dame i gospodo, mislim da je vrijeme da započnemo. Pređemo sljedeću točku dnevnog reda, a tu se radi o doprinosu emisija SVD-a i operacija u stabilizaciji roga Afrike i čas mi je pozdravljati dvoje sudionika ove rasprave. Najprije tu je kapetan Danilo Martinucci koji predstavlja Europsko vojno osoblje u okviru SVD-a a na mojoj ljevoj strani nalazi se gospođa Osean Lak koja predstavlja CPCC. Na prethodnoj plenarnoj eh, bavili smo se između ostalog i ljudskim pravima u Somaliji. I govorili smo i o sigurnosnoj situaciji u toj zemlji. U ovom sazivu često je bilo riječi o sigurnosti roga Afrike. Također smo obišli i glavni stožer Europske pomorske misije Atalanta koja se nalazi dakle u blizini Londona u Hertfordu. Imajući na umu Brexit naravno potrebno je ponovno osmisliti konfiguraciju ove misije i možemo očekivati da stožer te operacije bude prebačen uh, u Francusku ili Španjolsku. No, te odluke će kasnije biti donesene. A sada odmah dajem riječ kapitanu Martinučiju koji će predstavljati misiju i operacije. Hvala predsjednice. Ja sam kapetan Daniel Martinući iz Italijanske mornarice i trenutno sam e, stručnjak pri Europskom vojnom osoblju stvari trenutno stoji Imamo dvije aktivnosti zajedničke obrambene i sigurnosne politike u rogu Afrike. Jedna je izvršna misija operacija Atalanta, druga je misija koja nije izvršne prirode i misija obučavanja EUTM Somalija. Obje misije Moj mandat koji istječe 31. rujna tekuće godine. Od 31.12. tekuće godine i prema informacijama kojima raspolažemo obje misije bit će obnovljene i produžene još dvije dodatne godine. Što se tiče misije obučavanja koja se vodi u Somaliji, Cilj prve misije jeste dati svoj doprinos izgradnji kapaciteta e, i reformi sigurnosnog sektora uz glavnu pažnju posvećenu sigurnosnom sektoru. Glavni cilj dakle jest konsolidirati strukturu Somalijskog ministarstva obrane i glavnog stožera vojske kako bi se omogućilo da Somalija preuzme stvari u svoje ruke nakon izvršavanja obuke somalijskih eh, vojnih snaga. Još jedan od ciljeva te misije jest ojačati ulogu Europske unije u rogu Afrike. S obzirom da je ova misija trenutno unutar moga diska, to ima isto tako i utjecaj i na druge misije europske vanjske i obrambene politike. Imamo i misiju u Srbiji između ostalog. Trenutno neizvršna misija u Mogadisku provodi se pod organizacijom e, tima koji se nalazi u Briselu. Te komisije izrađuje se dokument koji treba biti dakle, predstavljen svim državama članicama koje ga odobravaju, a zatim će se obnoviti misija od 1.1.2019. do 31.12.2020. Mandat će donekle biti proširen i preći sa obuke na prenos zadaće obučavanja na somalijske trenere i srž misije postaće dakle savjetovanje ministarstva obrane i savjetovanje glavnog stožera vojske kako bi bolje mogli raditi na izgradnji somalijskih e, oružanih snaga. Što se tiče drugih e, izvršnih misija, tu je operacija Atalanta koju vrijedi spomenuti. Ona je dobila podršku političkog i sigurnosnog odbora glede dvogodišnjeg produženja mandata, dakle od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. Trenutno se analiziraju dokumenti misije. Dobili smo, dakle mandat neće biti promijenjen, tu se radi o zaštiti dostave hrane u području Mladiska. I u slučaju potrebe i opasnosti mogu intervenirati u slučaju piratskih napada. 20 država članica podržava ovu operaciju. Tu su i tri treće države, dakle Crna Gora, Srbija i odnedavno Koreja. Južna Koreja. Mi se može računati iz dva broda i još jednim e, patrolnim e, brodom. Kao što je predsjednica ukazala, zbog izlaska jedne države članice iz Europske unije koja je predviđena za ožujak iduće godine koja na svom području ima jedan od stožera, jedan od pet stožera operacija. Francuska ili Španjolska su ponudile da preuzmu dakle, vodstvo u toj operaciji i da preuzmu glavni stožer. Eto toliko glede ažuriranja informacija o tekućim operacijama. Dopustimo vas jedno pitanje. Možete li nam malo nešto više reći o cjelokupnoj sigurnosnoj situaciji? Evo, samo par rečenica bit će dovoljno. Što se sigurnosne situacije tiče, ove dvije vojne operacije u biti utječu jedna na drugu, jer s jedne strane tu je misija obučavanja koja se provodi u području Diska. Dakle, tu se radi na obuci ključnog sektora u vlasti i, e, i civilnog osoblja i vojnog osoblja. A s druge strane imamo operaciju Atalanta koja se provodi na moru ali ima pozitivan, neizravan utjecaj na europsko prisustvo. Naravno, misija obučavanja u Somaliji suočava se s većim sigurnosnim izazovima. To je tako zbog fragilne sigurnosne situacije u Somaliji koja nije u potpunosti procijenjena od strane somalijskih vlasti. Što hoću reći jeste da nova ustavna arhitektura, dakle federalna vlada i federalne i savezne države, e, situacija je takva da politički sporazum mora biti pronađen, iako je međunarodna zajednica uložila ogroman trud u iznalaženje rješenja. No, trenutno čini nam se da je situacija donekle poboljšana, da postoji e, bolja situacija na političkoj razini, a tome tako i zbog poboljšanja na sigurnosnoj razini. Što se tiče sigurnosne razine, situacija je dosta složena, jer brojni dionici žele sudjelovati u, dati svoj doprinos e, stabilnost tog područja i svi ti međunarodni dionici moraju naći način kako da koordiniraju svoj rad i doista aktivno daju doprinos o cjelokupnom naporu. I imajući to na umu, dakle, sveobuhvatni sigurnosni dogovor međunarodne zajednice iz 2017. mora biti još proveden, tada je Europska unija e, preuzela obvezu dati svoj doprinos e, pod vodstvom SAD-a. To je alfa operacija 2 alfa, a onda imamo dva bravo i dva Charlie koje su pod europskim vodstvom. To je ovo dosta općenit pregled situacije, no mi smo uvjereni da se situacija poboljšava. Hvala kapitana. Sada ću zamoliti gospođu Slak da preuzme riječ. Izvolite. Hvala lijepo predsjednice. Dobar dan. Ja ću održati prezentaciju o EUCAP-u Somaliji i o ulozi EUCAP-a u osiguravanju pomorske sigurnosti u Somaliji. Samo da vas podsjetim, EUCAP Somalija ima za mandat ko e, e, ima za mandat osiguravanje pomorske sigurnosti kao potpora somalijskim vlastima. 2002. godine, ako se sjećate, Evropska unija je pokrenula misiju, jednu misiju koja je također bila misija izgradnje pomorskih e, kapaciteta i to je misija koja se bavila i, e, e, rogom Afrike i e, indijski dijelom Indijskog oceana. Naime, države članice su, budući da prethodne misije nisu bile toliko uspješne, htjele su sada tako reći rebre ponovno brendirati misiju koja sada nosi naziv EUCAP Somalija i ne obuhvaća čitavu regiju. Prije nego što uđemo detalje vezano za to čime se bavi misija, željela, bih naglasiti zbog čega je pomorska sigurnost važna za Somaliju. Naime, zašto se Europska unija usredotočila na ovo pitanje, osobito kada je riječ o misiji EUCAP Somalija. E, prije svega ovdje imamo najdužu obalu kontinentalne Afrike, to jest Somalija ima najdužu obalnu liniju, tako da Somalija može imati puno dobrobiti od sigurnosti pomorskog područja. Dakle, jako je važno da ova država otvori svoj ekonomski potencijal, ali da bi to učinila, Somalijsko more mora biti e, sigurno i također plovidba ti more mora biti sigurna. U ovom trenutku Somaliji nedostaje, nedostaju kapaciteti za pomorsku sigurnost i to omogućava mnogim kriminalnim mrežama da da, da cvjetaju, a to moguće također i Al-Shababu da e, nabavlja oružje, da nabavlja oružje i tako dalje. E, federalna vlada Somalije i sama priznaje da je gusarstvo, krijumčarenje oružja te krijumčarenje ljudima, dakle da su to ključne prijetnje stabilnosti zemlje, stabilnosti zemlje i regija. I to su fenomeni koji se nikako ne bi smjeli podcijeniti. Pomorska sigurnost sprječava razvoj države i dobro, vlade, i dobro upravljanje državom. I napokon, Gospodarska važnost, ono, ekonomska važnost luka, osobito u zemlji koja ima ograničenu infrastrukturu, ne može se dovoljno naglasiti. E, također, potencijalni prihodi za saveznu vladu Somalije i za savezne države e, članice kada je riječ o izdavanju recimo e, dozvola za ribarstvo i kada je riječ o dopuštanju korištenja nacionalnih resursa kao što su plin i nafta. Dakle, sve bi to osnažilo potencijal za ekonomski razvoj za nadolazeće generacije. Dakle, to, tu vidimo jasnu poveznicu između e, potrebe da se uspostavi pomorska sigurnost s jedne strane i s druge strane razvoj plave ekonomije i razvoja plave ekonomije, a zatim i razvoja čitave zemlje kao takve. Kada je riječ o kontekstu, željela bih također nekoliko riječi reći o kontekstu unutar kojeg je uspostavljena ova misija. Kao što je već e, kapetan to naglasio, posljednjih nekoliko godina Somalija je krenula naprijed i e, ostvaruje napredak e, kad je riječ o izgradnji države. No, stabilizacija je još uvijek jako daleko i sigurnost ostaje i dalje ključna za u, ključno u svakodnevnom životu somalijskog naroda. Što se tiče političke dinamike koje je krhka, zatim tu su i manjak fiskalnih prinosa, prihoda, manjak osnovnih, usluga, temeljnih usluga doprinose problematičnom okruženju. Također nedostatak reformi, zakonskih reformi, ustavnih reformi i ostalih reformi, zatim kronično, kroničan manjak financijskih sredstava, sve su to prepreke, prepreke razvoju i zato se se u pomoć pozivaju razine i međunarodni dionici. Sigurnost je i dalje e, ključna, kao što je već rečeno. No, razvoj gospodarske aktivnosti, osobito u pomorskom sektoru i obalnom sektoru, mora se povećati kako bi se e, somalijska država mogla sama dakle, kako bi bila samodostatna. Mi pokušavamo raditi e, na izgradnji kapaciteta u Somaliji i nastojimo izgraditi osnovne osnovne kapacitete. Imamo tri, tri osi djelovanja. Prije svega želimo pomoći boljem upravljanju pomorskih, civilnih i drugih vlasti i tijela, zatim institucionalni razvoj pomor, strukturama provedbe zakona u, području pomorstva i treće, treća os se bavi razvojem operativnih kapaciteta za sve one aktere koji se bave pomorskom sigurnošću. Što se tiče prve osi, prvog tipa aktivnosti, dakle upravljanje, upravljanje strukturama za provedbu zakona u ovim područjima. Tu smo već primijetili značajne pomake, kao što je to već rečeno na, na konferenciji u Londonu koja se održala u svibnju 2017. godine. Dakle, tamo smo ustvrdili da, utvrdili da imamo značajan pomak, pozitivan pomak. Imamo takozvani, uspostavljen takozvani sigurnosni paket. Time smo dobili dobar temelj za nastavak rada za e, EUKP Somaliju. Naravno, potrebno je vremena da se donesu sve one političke odluke koje su važne, a koje nije lako donijeti. E, dakle, kapaciteti Somalije da upravlja vlastitim agencijama za provedbu zakona u području pomorstva. One su doista u najranijoj fazi razvoja. Nova arhitektura nacionalne sigurnosti koja je odlučena u Londonu sa povećanim fokusom na pomorsku sigurnost, sve nam to daje razlog da budemo optimistični i daje nam također ohrabrenje da uhvatimo ovaj zamah i nastavimo graditi na njemu. Dakle, jako je važno da Somalici budu uključeni u ovaj proces. To je ključno za razvoj procesa. to jest ključno, ali je također mentorstvo i savjetovanje od strane Europske unije nešto što je jako važno i što će puno pomoći samim Somalcima. Što se pak tiče druge osi aktivnosti, koje se bavi institucionalnim razvojem struktura za provedbu zakona civilnog tipa i pomorskog tipa. Tu se bavimo zakonodavnim okvirom unutar kojeg bi te institucije trebale funkcionirati. Dakle, postoje neki temeljni zakonodavni okviri u Somaliji, ali oni su jako zastarjeli i oni su nedostatni. Ima jako puno zakona koji su vezani za ovo područje koji se u ovom trenutku zapravo koji su u tijeku, u tijeku donošenja i zato je jako dobro da misija Ah, može, jako je dobro da to postoji jer misija može graditi dalje na tome. Jako je važno da imamo te ta dva aspekta koje se nadopunjuju. Što se tiče treće osi aktivnosti, tu je riječ o pristupu od ozdo prema gore. Naime, misija pokušava pružiti potporu postojećim tijelima u izgradnji vlastitih kapaciteta. Na primjer, misija je pružala podršku um, pomorskoj policiji koja ima svoje sjedište u Mogadišu. I u tim nastojanjima Dobili smo i veliku potporu od projekata koje financira Devko. Riječ je o projektima koji se procjenjuju, to koji su dobili potporu od 3 milijuna eura. Kada je riječ o tome kako ćemo nastaviti naprijed, budući da 2015. godine, budući da se 2015. godine EUCAP Somalija ponešto izmijenio, od tad um, se se, se uh, cijela, cijela priča ubrzala. Na dobili smo veću političku potporu. Misija sada napokon dobiva broj zaposlenika koji je potreban kako bi operativni učinak bio potpun. Tako da imamo jedan ured u Mogadišu, jedan u Londonu i još jedan u trećem gradu u Somaliji. I te u tim uredima se obravljaju i naše, naše vojno osoblje zajedničke sigurnosne, dakle koje je povezano za zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku radi dobivanja informacija. U nadolazećim mjesecima želimo bolje surađivati i zajednički planirati sa drugim službama kako bismo ostvarili uspjeh zato što provedba mandata, mandata EUCAP-a zahtjeva i puno političkih pregovora, a europske delegacije to mogu ostvariti. Također moramo ostvariti više sinergije sa različitim razvojima razvojnim fondovima. Ne zaboravimo i sinergije sa našim kolegama iz zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Dakle, nastavit ćemo da pružati potporu razvoju ovih područja kojima se bavi EOKAP u Somaliji i želimo naravno iznad svega olakšati ekonomski razvoj. Da bi se evropske aktivnosti pretvorile Iš jedan puta želim naglasiti da je ključni čimbenik uspjeha za EUCAP volja nacionalnih vlasti da izgrade tu nacionalnu pomorsku sigurnosnu arhitekturu u Londonu. E, hvala lijepo. Hvala lijepo. Da, sigurno postoji uvijek ta poveznica između sigurnosti, odnosno napora da se postigne stabilnost i s jedne strane i s druge strane razvojne potpore. Mm, ovdje imamo i predstavnika Devka, predstavnika Devka na našem sastanku, pa možda bi bilo dobro početi s vama, gospođo. Okay. Nemamo mikrofon. Da li već osjećate posljedice, pozitivne učinke? Nadam se. Ah, razvojne eh, pomoći u Etiopiji i Eritreji. To sam ja htjela pitanje postaviti zasebno. Ovo je bio nesporazum. Mislila sam da dolazite iz eh, glavne uprave za rast. Eh, gospodin Galer, izvolite. Hvala vam lijepo na ovim informacijama o eh, stanju stvari. Kao što smo rekli, Somalija ima jako dugu obalnu liniju, jako je važna za ribarstvo, pomorski promet i kada bi zemlja bila u mogućnosti upravljati dvije, stotine nautičkih milja svog isključivog gospodarskog područja, kada bi mogla izdavati dozvole za ribarstvo, to bi naravno bilo jako dobro za prihode te države. Naravno, još nismo došli do toga. Biste li mogli ipak nekako kvantificirati koliko, koji je zapravo postotak obale koju obalna straža u ovom trenutku uspijeva kontrolirati i nadzirati. Na sjeverozapadu mi zapravo imamo Somaliland. Somaliland koji je zapravo polovica sjeverne obalne linije. No, je li to područje, područje na kojem tijela mogu obnašati svoje dužnosti i e, gdje mogu reći da ne dolaze iz tog područja ne dolaze ne, dolaze gusari i zbog toga bi bilo moguće izdavati dozvole za ribarstvo. budući da tamo postoji vlada i o kolikom broju ljudi govorimo kada govorimo o obuci obuci obalne straže ili obuci pomorske policije. Može li njih vlada redovito plaćati? Nadam se da to nije problem, nadam se da je to nešto što je riješeno. Eto, toliko, toliko za sad što se mene tiče. Hvala lijepo. Da, rekli ste, spomenuli ste gusare. Spominjali ste terorističke e, skupine poput El Shababa. Zar mi nemamo vlastite satelitske kapacitete da saznamo od koje gdje? Zar to... Zar ne možemo za to iskoristiti EUKAP ili Atalantu? Zar nisu oni ti koji bi eventualno mogli saznati gdje je e, gdje je opasnost, što prijeti tim razvojnim aktivnostima. Mrs. Ja sam htjela nešto pitati, ali gospođo Gomeš, želite li vi nešto reći? A ako ne, tada ću ja postaviti pitanje, a onda ću dati predstavnicima glavne uprave DEFKO da odgovore. Želite li vi nešto još reći? Ja sam samo htjela reći da mislim da je razvoj u tom dijelu svijeta nešto što može postati strahovito važno za Somaliju i za sigurnost u vodama oko Somalije. Isto tako i za Južni Sudan zbog uloge Etiopije pa sam pitala osjećaju li se pozitivni rezultati ili ih e, barem očekujete? E, predsjedateljice. Da, jedno od mojih pitanja je bilo vrlo slično pitanju gospođe Ane Gomeš. Dakle, kada se misija AMIS povukla iz Somalije, kakvi su planirani načini djelovanja ili angažmana država poput Etiopije, Kenije. I to ne samo u drugim područjima, već i u području stabilizacijskih napora Čini mi se da je Etiopija bila dijelom misije dakle kakav je modus operandi ili kako ćemo djelovati u okviru mirovnih misija. Predsjednik Mohamad je izjavio da će iskorijeniti Al-Shabaab i u svrhu smanjenja terorističkih e, napada velikih poput napada u Mogadišu ili, ili nekih manjih napada. Kakvi su dakle planovi? Kako ćemo se angažirati? Postoje li pozitivni učinci naših aktivnosti šire gledano u širem području? Eto, to bi bilo to. Najprije ću dati riječ e, kapetanu Martinućiju, zatim gospođi Lak, a zatim ću zamoliti predstavnike opće uprave Devko da kaže nekoliko riječi. Ispričavam se, ne znam vaše ime. Gospodin Martinući. Da, krenuti ću od posljednjeg pitanja. Prijelazno razdoblje povlačenje trupa Afričke unije i prebacivanje odgovornosti za sigurnost na Somalice. E, doista bilo je određenog razvoja situacije. Došlo je do dogovora o prijelaznom razdoblju. E, imali smo koncept u izradi tog prijelaznog plana sudjelovale su dvije države, to su bile najvažnije države jer smo imali misiju koja je razvijala prijelazni plan a mm, s jedne strane najveći dionik bila je međunarodna zajednica i naša misija je podupirala EU zaslanstvo EU delegaciju u tom procesu. Zatim su imali Sjedinjene države, Ujedinjenu kraljevinu, Tursku, Kina je bila pozvana, dakle svi relevantni sudionici su bili pozvani da kažu što i kako mogu pomoći u izlaznoj strategiji e, afričkih trupa kako bi somalijske trupe preuzele odgovornost. Prvo smo pogledali kakve su brojke kako bismo imali dovoljno somalijskih snaga koje će zamijeniti afričke snage, snage Afričke unije. Tako da smo mi prvo e, morali provesti obuku za somalijske snage i tako izgraditi lokalne snage koje mogu preuzeti zadaću afričkih snaga. To je bio taj prijelazni plan. U ovom trenutku to je tek koncept, ali mislim da je to dobar početak jer su se svi relevantni dionici o tome složili, dogovorili. Radi se o prijelaznom razdoblju u kojem sudjeluju i druge države. Na čelu je savjetnik za sigurnost. A što se tiče al činjenica je da oni još uvijek djeluju u tom području i sada pokušavamo, ne znam kako bih to rekao, ne samo da se čuje i vidi ta nazočnost, već da to priznaju Somalici i međunarodna zajednica. Vrlo je teško procijeniti nazočnost Al-Shababa jer postoje određena ograničenja kada se radi o razmjeni obavještajnih podataka između operacija Atalanta i trening misije. Radimo u dva pravna okvira. Trening misija je misija koju je pozvala lokalna vlada i oni trebaju dati obavještajne podatke koje za sada nemamo a države članice su voljne podržati misiju ukoliko mogu i imaju obavještajne podatke koje su voljne podijeliti. U ovoj fazi došlo je do novog razvoja u operativnom planu Atalanta. E, dobili smo više obavještajnih podataka o tome kako ide stratkom kampanja e, davanja i primanja informacija. Na taj način možemo utjecati na situaciju u Somali i izgurati barem donekle sa scene Al-Shabaab. A što se tiče drugih pitanja, ne želim biti nepristojan, ali mislim da nemam dovoljno saznanja da bih odgovorio na njih. U redu, hvala, gospođo Ocean Lalak. Lahok. Ja se bojim da nisam ništa kompetentnija od kolege kada govorimo o strateškom razvoju situacije u području, dakle geografskom području. To potpada pod službu za vanjsko djelovanje. No što se tiče pitanja kako ili na koji način možemo izmjeriti kapacitete koji trebaju za kontrolu vlastitog obalnog pojasa, teško mi je to reći. U ovom trenutku imamo jako mali broj takvih snaga. U Mogadišu imaju doista male kapacitete Somaliland, tamo imaju više kapaciteta, postoji PMPF. Radi se o kratici policijskih snaga koju podupiru Arapski Emirati i koji djeluju u Somaliji i u cijelom području. Oni na neki način mogu pokrivati obhodnjama vlastiti teritorij i pripadajuće vode o kolikom broju ljudi govorimo kad govorimo o treningu. Opet mi je to teško reći, zato što nije uspostavljena somalijska obalna, obalna straža, a vojna policija postoji samo u nekim državama, tako da to nije veliki broj, možda nekoliko desetaka ili stotina, ne više od toga. Prerano mi je reći. pitanja o sigurnosti i o tome kako trebamo biti svjesni što rade terorističke ili piratske skupine. Bojim se da ja nisam nadležna odgovarati na ta pitanja jer to nije naša domena rada. Povlačenje amisoma i odgovornost za pomorsku sigurnost, to je naravno manji dio ovog prijelaznog plana u ovom trenutku nema sposobnosti koje bi osigurale sigurnost na muru. Dakle, ne radi se ovdje o prijelaznom razdoblju, razdoblju jer doista se ti pomorski kapaciteti moraju izgraditi od nule. Hvala vam. A sada ću dati riječ predstavniku opće uprave DEVKO. Izvolite. Hvala vam jako puno pitanja, jako puno zanimljivih informacija. Nadam se da ćemo imati zanimljivu raspravu. Ne znamo je li je parlament obavješten, ali sljedeći tjedan imamo forum partnerstvo sa Somalijom. To je izravni nastavak londonske konferencije. I na tom sastanku nadamo se da će se održati na vrlo visokoj razini razmatrat ćemo tri aspekta budućnosti Somalije. Politički, sigurnosni, tu ćemo uključiti i rasprave o Amisomu i financiranju sigurnosti i treće biti će treća tema gospodarski razvoj. E, gospodarski razvoj je nešto gdje će opća uprava DEFKO dati značajan doprinost i pomoć Somaliji. Dogovorili smo 100 milijuna dodatnih sredstava i 83 milijuna za stabilizaciju civilnog dijela društva. Jako puno toga se već radi. Što se tiče programa za sigurnost na moru, to je već spomenuto. A mislim da ćemo na forumu sljedeći tjedan imati raspravu o situaciji u Etiopiji i Eritreji. Razvoj događaja tamo doista pozdravljamo. To može donijeti veliku preobrazbu tim područjima. Mi ćemo podržati te procese. Vi ste spomenuli EGAD. Može značiti možda povratak Eritreje u EGAD i, i doista ćemo doživjeti velike velike promjene. Etiopija je bila uključena u EGAD u prošlosti, međutim ukoliko sada odluče prepustiti predsjedanje, to bi apsolutno moglo preobraziti, transformirati regionalni dijalog. I to će dovesti onda do nečega što pokušavamo učiniti sa službom za vanjsko djelovanje i uz pomoć e, gospođe Mogherini koja je već vodila razgovore u regiji i koja planira E, dodatni sastanak u listopadu, taj je sastanak planiran i prije ovih posljednjih događaja u Etiopiji. Tako da ćemo na sastanku sljedeći tjedan, e, gdje je glavna tema Somalija, imati i neformalne rasprave sa zemljama iz tog područja i planirati ćemo sastanak u listopadu. Sigurnost na moru će biti nešto što će biti definitivno na dnevnom redu ako možete pogledati zaključke vijeća za vanjske poslove od prije dva tjedna, tada ćete vidjeti da postoji prijedlog da uključimo i zemlje zaljeva, Ujedinjene Arabske Emirate, to je već netko ovdje spomenuo. Tako da bismo onda vođeni tom idejom pronašli zajednička područja interesa, a sigurnost na moru je sigurno jedno od tih područja a imam i čitav popis koji proizlazi iz zaključaka vijeća. Popis je prilično dug, tako da se i na tome radi. Nadalje, što se tiče pitanja o tome kolika je stopa djelovanja gusara i kriminalnih organizacija u Crvenom moru. Imamo podatke Sjedinjenih država, pokušavamo ih analizirati tako da imamo dovoljno informacija ili dokaza kako bismo nastavili s daljnjim istragama a to je sve skupa vezano sa sigurnošću na moru. Moramo surađivati sa zemljama iz zaljeva, ali je to povezano i sa razvojem obale, obalne infrastrukture. Obala Somalije je duga, duga obala, dug je taj pomorski pojas i tu sigurno postoje mogućnosti za razvoj. Ja nisam sigurna mogu li ja odgovoriti ili će bolje panelisti odgovoriti na konkretno pitanje o ribolovnim e, dozvolama. Ja ću svakako provjeriti podatke koje mi imamo pa ću vam naknadno dati taj odgovor. Mislim da sam odgovorila na sve. Ako sam nešto propustila, molim vas podsjetite me. Hvala vam puno. Želim postaviti jedno pitanje, a mislim da bi na njega mogao odgovoriti kapetan Martinući a i netko drugi e, koji eventualno može znati odgovor. for operacija Atalanta sadržavala je i vrlo važnu komponentu obavještajnih podataka. Radilo se o cijeloj mreži prikupljanja obavještajnih podataka. A koristili smo tu i brodare i lokalne čimbenike. Ne znam kako bi sad to rekla. Možemo li te podatke iskoristiti u daljnjem planiranju operacija nakon promjene e, u e, glavnom stožeru. Dakle, koliko postojeće infrastrukture operacije Atalanta mijenjamo, mijenjamo li samo glavno sjedište, glavni stožer ili ćemo promijeniti i druge strukture u lancu. I na kraju pitanje o pravnom okviru aktivnosti protiv gusara. Postavlja se pitanje je li nužno sklopiti pravne sporazume s tim u svezi sa zemljama iz tog područja? Pretpostavljam da jest. Može li netko odgovoriti? Aha. Hvala. Ako ne, onda ću dati riječ kapetanu Martinuću. i kolegici ako je voljna odgovoriti. Izvolite. Kapetan Martinući, da, hvala vam lijepa, hvala na prilici što smijem govoriti o ova dva pitanja. Iskoristit ću što sam i sam bio zapovjednik 2015. u okviru Atalante. <laughs> I still remember something. Bilo je to prije par godina, ali sjećam se dobro tih situacija. Što se tiče obavještajnih podataka, obavještajni podaci s jedne strane prikupljaju se satelitskim snimkama, bespilotnim letjelicama, ali imamo i tehničku mogućnost prikupljanja e, obavještajnih podataka iz živih izvora. Zato jer e, dok vršimo obhodnju e, plovilima, razgovaramo s lokalnim ribarima i razmjenjujemo VHS komunikaciju sa svim brodovima ili plovilima koje su u našem području operacije prikupljamo podatke. Tko ste, odakle ste, možete li molim vas odgovoriti što prevozite kao teret i tako evo prikupljamo važne informacije za nas koje kasnije obrađuju strukture u glavnom eh, sjedištu stožera Sjever. Eh, to je ujedno i središte za rog Afrike. To je dakle glavni stožer koji ima neku vrstu sučelja s međunarodnom pomorskom organizacijom i vojnim strukturama. Na taj način koordiniraju se svi napori i sinergije između komercijalnih e, trgovačkih brodova i e, vojnih plovila u području Eh, kako bi se osnažila otpornost pomorskog prometa. Razvijali smo najbolje upravljačke prakse. Sada imamo već peto izdanje tog eh, priručnika, da tako kažem, koji daje savjete plovilima kako da se ponašaju i kako da se brane da bi otežali djelovanje gusara u trenutku eventualnog napada. Isto tako pokušavamo koordinirati sve, sva plovila koja tu plove. Ako postoji konvoj trgovačkih brodova ili ako ih prate kombinirane snage koje često predvodi predvode Sjedinjene države, omogućavajući na taj način siguran prijelaz kroz e, tjesnac e, i provjeravaju plovila na početku i na kraju tog prijelaza. Na taj način nadziremo promet koji se odvija istočno i zapadno od Adenskog zaljeva. Adenski zaljev nema međunarodno središte za spašavanje na moru. Tako da i mi nekad preuzimamo i te aktivnosti jer su naši brodovi uvijek spremni zajamčiti sigurnost na moru. Što se pak tiče budućnosti, španjolski glavni stožer u zajedničkim akcijama sa francuskim vlastima predlaže aranžman ili rješenje po kojem ćemo planirati i rukovoditi aktivnosti iz španjolskog stožera u Roti, a E, centar na rogu Afrike bi se trebao preseliti u Brest, u Francusku. Što znači da će ta dva centra trebati izgraditi sinergiju i koordinacijski mehanizam kako bi učinkovito obavljale, obavljale zadaće koje obavljaju sada e, na rogu Afrike. Ali to moraju procijeniti obje države, dakle i Španjolska i Francuska. U ovom trenutku ponuda je na stolu i tu ponudu procjenjuje odbor unutar e, Europskog vijeća. Pokušava se izraditi nacrt odluke vijeća o prijenosu ovlasti glavnog stožera iz postojećeg sjedišta u nova sjedišta. Relex tu obavlja dobar posao kada počinje vojna operacija. Radi se o pravnom subjektu E, i o pravnom okviru, e, to je živući sustav, sustav koji treba biti prenešen sada u nova sjedišta. Ne radi se samo o prijenosu zapovjedne strukture iz jednog mjesta u drugo. To će obaviti Relex. Relex će također e, napraviti e, pravni okvir, odnosno zajamčiti prijenos pravne osnove na e, nove zapovjedne centre u Španjolskoj i u Brestu. U redu, hvala vam lijepa. Ovime možemo onda zaključiti i ovaj dio naše sjednice. Zahvaljujem našim uglednim panelistima što su odvojili vrijeme i odgovarali na pitanja. Jasno je da se moramo i dalje baviti rogom Afrike, e, čak i za vrijeme našeg saziva i još. Mislim da ćemo se sastati još jednom ili čak i češće. Puno vam hvala. I think that we can start next point. Sljedeća točka je odmah na rasporedu, evo nakon samo par trenutaka. Hvala.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

jaw <laughs> po colleagues, allow me to start next point of... Kolega, možemo početi s sljedećom točkom dnevnog reda. Radi se razmjenje gledišta sa njenom ekscelencijom Janneke Balford, koja je predsjednica nizozemske pri PSC-u. Dogovorili smo se da ključna tema njenog izlaganja bude slučaj leta MH17, leta koji je srušen kada je priljetao istok Ukrajine i sada imamo rezultate istrage, jako zanimljive istrage koju će predstaviti veleposlanica Balfond. Gospodje, predajem vam odmah riječ. Hvala i hvala što ste mi omogućili da dođem i razmijenim gledište s vama po pitanju ove za nizozemsko jako važne teme, dakle rušenje leta MH17. Tu za među godinu dana, no Evo, veliki broj nizozemaca sjeća se gdje su bili 17. srpnja 2014. Ja sam bio na službi pri našem leposlanstvu u Washingtonu i točno se sjećam što se dogodilo. Sjećam se da je tadašnji predsjednik Sjedinjenih američkih država Obama došao u naše poslanstvo kako bi se upisao u knjigu žalosti koja se nalazila u veleposlanstvu. Nakon toga razgovarali smo Imali smo brojne razgovore s američkim vlastima na temu leta MH17. Od samog početka jasno smo stali do znanja da želimo napraviti jednu veliku istragu po tom pitanju. Oni koji ne znaju točno što se dogodilo, tu se radi dakle o zrakoplovu Malaysian Airlinesa koji je srušen 17. srpnja 2014. Na njemu je bilo 288 osoba. 198 njih eh, bili su nizozemski državljani. Dakle, istragu je provela nizemska sigurnosna služba uz pomoć Australije, Belgije, Ukrajine, Ruske federacije, SAD i drugih. I izvješće sigurnosnog odbora nizemske ukazuje na to da je zrakoplov uništen projektilom sa postrojenja Buk sa teritorija, koji se nalazi na teritoriji Ukrajine koji je bio pod kontrolom eh, ukrajinskih separatista. Nakon dodatnih istraga provedenih od strane zajedničkog istraživačkog tima u kojem su Nizozemska, Australija, Belgija, Malezija i Ukrajina sudjelovali, došli smo do zaključka da je koja je točna priroda e, oružja i mjesto dakle da gdje se nalazilo taj buk e, da je doveden dakle s područja Ruske federacije razmješten na mjesto gdje je ispaljeno ispaljeno raketa na e, MH17. Ta informacija objavljena je 24.5. Taj zajednički istraživački tim došao do zaključka da e, je Buk bio iz 53. protuzračne brigade ruske vojske. Dakle, temeljem tog, tih informacija sljedećeg dana 25.5. Australije i Kraljevina Nizozemske smatraju da je Ruska federacija prekršila više obveza međunarodnom E, međunarodnog prava e, Ruš obarajući dakle let MH17 17. srpnja 2014. godine tako da Australija i Nizozemska smatraju da povreda e, međunarodnog prava jeste dakle dijelo za koje je odgovorna Ruska federacija i dostavili smo, smo dopis Ruskoj federaciji i obavijestili ih da smatramo Rusku federaciju odgovornom za taj događaj i rekli smo da ta odgovornost e, pokreće pravne obveze za Rusku federaciju, te smo tražili od Ruske federacije da u potpunosti preuzme e, odgovornost e, za tu međunarodnu povredu prava i nizemsku kraljevi Nizozemskoj Australiji pruži valjana jamstva da neće doći do ponavljanja takve situacije i da Australiji kraljevini, eh, nizemskoj nizozemskoj eh, plati odštetu za taj čin. Dakle, to su Nizozemska i Australija napravljene. Dakle, glede odgovor, državne odgovornosti Ruske federacije, a međuvremeno istraga zajedničkog eh, istražnog ima, se nastavlja i tu je sad čitava pravna borba, odnosno pravni put kojim se sada ide u Nizozemskoj. No to je drugi korak koji zajednički poduzme Australija i Nizozemska glede dakle državne odgovornosti Ruske federacije. Evo, želim dakle biti kratka. To je ono što se dogodilo u Svibnju i koji je i stav nizemskih vlasti jeste dakle da se državna odgovornost Ruske federacije jasno naznači. Sad treba sačekati vidjeti što će Ruska federacija poduzeti po tom pitanju. Mi ćemo to analizirati. Mi smo poduzeli pravne korake po tom pitanju i među nećemo poduzimati druge e, korake mimo dakle nastavka istrage i nadam se da ćemo biti u mogućnosti e, doći do osoba koje su konkretno odgovorne za to i koje treba izvesti pred lic pravde. Dakle, evo, bila sam namjerno kratka kako bih ih e, ostala mogućnost da odgovorim na vaše pitanje. Hvala. Sada otvaramo raspravu. Gospodine Galer, izvolite imate riječ. Najljepša hvala. Osobno se sjećam gdje sam ja bio tog dana. Mislim, da je to bilo četvrtak poslije podne, bio sam doma i gledao, odnosno ja, surfao po internetu i mislim da su rijan novosti na njemačkom objavili da su pobunjenici rekli da su, kako su oborili vojni zrakoplov. i to je bio jedini zrakoplov koji je srušen tog dana, dakle nije bio niti jedan srušen zrakoplov tog dana. I zanimljivo je što sam provjerio i na engleskoj web stranici kada je pala prava vijest, e, dakle da je to bio MH17, a ne vojni zrakoplov. E, e, Skinuli su to na engleskoj stranici, ali su ga zaboravili skinuti sa njemačke stranice. Dakle, meni je situacija bila jasna od samog početka e, čija je odgovornost e, obaranje tog zrakoplova. Tako da do sad naravno nikako nisam bio iznenađen e, trajanjem i minucioznošću cjelokupnog postupka utvrđivanja odgovornosti što je opravdano i ne postoji nikakva nejasnoća, odnosno e, oko toga čija je krivnja. A, inače na mrežnoj stranici tada je čak postojalo i ime vojnika, ako se ne varam, koji je naložio rušenje aviona, dakle postoje ti dokazi. No doista se pitam zašto se do sad u europskom okviru ste se suzdržavali od toga da vam se partneri, europski partneri pridruže u prosvjedu protiv europskih vlasti i njihovog djelovanja. Mislim da je ovo pravi zločin, mislim nije to ratni zločin jer nije proglašen rat, ali sama činjenica što je Ruska federacija, odnosno ruske vlasti su očito vodeća sila koja je vodila dakle destabilizaciju istočne Ukrajine i nijedan jedini ruski vojnik, nijedan komad naoružanja da ne spominjemo dakle Lancer raketa, buk, e, dakle ništa od toga svega nije moglo preći preko granice bez e, apsolutnog odobrenja ruske vlasti. Dakle, njihova odgovornost je savršeno i jasna po tom pitanju. A sad pitanje je koje ćete još političke poteze povući ukoliko ne dobijete zadovoljavajući odgovor od e, Rusije ili ćete zbog nekog političkog oportunizma možda pustiti da to prođe ili ili će se opredijeliti dakle za to da zajednički uputimo jedan politički e, političku prosvjednu notu i tražim odgovornost. Ja bih politički podržao svaku jasnu poruku koju biste htjeli uputi i mjeru koju biste mogli poduzeti jer moramo savršeno jasno pokazati da taj način djelovanja u Europi u 21. stoljeću nije način rješavanja sporova sa susjednim zemljama. Hvala. Hvala vama, gospodin Franculika. Najpša hvala predsjednice. Evo, gospodin Galer već je spomenuo neke stvari koje sam namjeravao reći. No, želio bih postaviti pitanje veleposlanici. Dakle, koliko još vremena ćete čekati na odgovor Ruske federacije? Zatim, ako ne dobijete odgovor, da li namjerate poduzeti neke druge pravne akcije? Istovremeno, to je s Malaysian Airlinesom i Malezijom. Ne traže li oni neku kompenzaciju ili priznanje? da je ta <laughs> de facto objava rata i ogrom užasan čin evo, bio usmjeren protiv civilnog e, zrakoplova. Hvala, gospođa Harms. Hvala, predsjednice. Ja bih najprije htjela zahvaliti Nizozemskoj i drugim e, državama koje su sudjelovali u radu ovog istraživačkog e, tima na minucioznoj istrazi. Pratila sam tiskovnu konferenciju od prvog do zadnjeg trenutka kada ste predstavili rezultate dakle ovog e, ove privremenih e, nalaza istrage, jer vi ste tako nazvali, jer e, istraga nije okončana, ako se dobro sjećam. I moram reći da su nalazi, po mom osobnom mišljenju, bili jako vjerljivi i predstavljeni su doista isto tako precizno i detaljno na takav način da svi oni koji su to vidjeli Dakle, to najprije treba vidjeti prije nego što se počne raspravljati o političkim pravnim konsekvencama, jer ako sami ne pogledate i ne saslušate o čemu se radilo u toj istrazi, onda je za mnoge, može biti teško za kolegu u ovom domu sudjelovati u raspravi o posljedicama. Ja sam uvjerena da je Rusija odgovorna za to i uvjeren sam u to od prvog dana, naime dan nakon e, obaranja zrakoplova bio sam u Harkifu u gradskoj vječnici Harkifa gdje su se lokalne vlasti pokušale stupiti u kontakt sa vlastima u Donjecku i vidjeti kako slati hitnu pomoć. I vidjela sam kako su vlasti iz Donjecka samo u jednom trenutku prekinuli sve komunikacije s ukrajinskom stranom i onda smo vidjeli u istočnoj Ukrajini koliko je trebalo vremena za istražne i spasilačke aktivnosti. Onda sam razgovarala s osobom koja je tjedan dana kasnila e, sa istragom i kažu da je to bila najgora moguća istraga zbog vrućine, ljeta i katastrofalnih okolnosti zbog e, povezanim uz rušenje i svi ti ljudi koji su sudjelovali u tome tog ljeta e, su intervjuirani I poput kolega htjela bih čuti koji su sljedeći koraci koje namjeravate poduzeti. Dakle, da li ako, ako, do, ako se došlo do zaključka da Rusija kao država je odgovorna, da li namjeravate poduzeti neke diplomatske e, korake, nove sankcije, sudski, sudska parnica i kako, recite mi kako Europska unija može biti uključena u tu strategiju prema Rusiji. Dakle, kako mi možemo sudjelovati u tome svemu? Jer donekle je bizarno da se vodi ta istraga i sada imamo i zaključke, ali nema nikakvih posljedica. Kako to? Hvala, imam ja pitanje. Doista želim odati počast eh, stranicima zemske vlastima. Njegove visosti. Eh, u biti svi oni koji su povezani za mm, katastrofu, za zločin, bili su... Mi smo se to pratili iz Poljske. ne mogu ne sjetiti jednog drugog slučaja, to je katastrofa Smolenska. Dakle, htio bih postaviti pitanje o samoj istrazi, o olupinama, eventualnoj konstrukciji, o doprinosu. Dakle, evo, vaša ekscelencijom, ne znam da li nam možete otvorno govoriti o tome, o partnerstvima koje ste imali, dakle kako ste surađivali s svojim partnerima, koji njihov koji su njihovi zadaci bili u istrazi i kako se došlo do te konačne, do konačnih zaključaka Dakle, kako se došlo do toga da kako je otkriven Buk i kako to da je vraćen dakle u Rusiju. No, moram jednu stvar reći, dakle, nakon e, protuzakonite aneksije Krima, svi smo mi bili svjesni, dakle, kakav je taj ruski stav prema zapadu. U travnju 2010. situacija je bila itekako drugačija. Politička situacija je bila drugačija. Naime, skoro sve, e, cijeli slobodni demokratski svijet htio je produbiti svoj dijalog s Rusijom. i doista sjećam e, koliko smo se mi starano osjećali kada smo iznosili svoje stavove i kao što ste vi rekli dakle, E, bili ste sigurni od prvog trenutka da je Ruska federacija odgovorna za rušenje tog zrakoplova i ja sam bila jednako uvjerena u to, no kada sam to govorila, nažalost, e, mene se ismijavalo. Jer Ruska federacija imala ogromnu kampanju za informacije koja je bila slična i u slučaju MH17 leta i mi smo e, i mi smo uskoro postali svjesni te kampanje u slučaju Smolenska, Smolensk katastrofe, dakle 15 minuta nakon e, pada zrakoplova u cijelom svijetu se govorilo o ljudskoj grešci, grešci e, pilota vojnog e, pilota poljske vojske koji je izvrstan pilot bio i jako dobro obučeno. Evo, u svakom slučaju želim vam puno sreće i prokazivanju ovoga svega. Hvala. Hvala na pitanjima. Najprije bih eh, željela odgovoriti na pitanje gospodina Galera i na pitanje o političkim koracima. Mi u Nizozemskoj u pismu parlamentu 19. ožujka 2018. godine rekli smo da namjeravamo dovesti u pitanje odgovornost države. E, jer od rušenja aviona želimo otkriti istinu i otkriti tko je odgovoran. A sve ono što smo otad tad učinili je usmjereno na ta dva aspekta. I željeli bismo nastaviti a s time želimo dobiti odluku o državnoj odgovornosti. Ali nastavit će se i druge istrage. Istrage poput ove o je govorila gospođa Harms. Dakle, takve istrage nisu e, za, konačni zaključci zajedničkog istraživačkog tima. Istrage se nastavljaju, oni i dalje traže, pokušavaju doći do dokaza i pokušavaju pojedince privesti sudu i pravosuđu. Odgovorna osoba za to, odnosno nadležna osoba za to, bit će državni odvjetnik Kraljevine Nizozemske. Što Evropska unija može učiniti? Evropska unija je već puno učinila time što je pružila svoju podršku i to u svim koracima koje smo poduzeli. U svim koracima istrage Svaki puta kada smo došli do novog zaključka, kada je zajednički istraživački tim donio neki zaključak ili nizozemski odbor za sigurnost, mi smo od svih naših partnera tražili podršku, podršku za naše dokaze i to podršku u javnosti. Također, zatražili smo od Europske unije, od naših partnera da daju podršku odluci nizozemske vlade i bili smo jako zahvalni e, državama članicama, 28 država članica koje su poslale izjavu istoga dana e, i na taj način su e, potvrdili podršku Europske unije rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. To je, dali su podršku onim činjenicama koje je utvrdio zajednički istraživački tim te neovisna, kao neovisan i nepristran tim i također su pozvali Rusku federaciju da prihvati svoju odgovornost i prizna svoju odgovornost. Mi ćemo i dalje tražiti od svojih europskih partnera da i oni poziv, nastave pozivati e, Rusku federaciju da prizna odgovornost. Također ćemo od naših partnera i dalje tražiti suradnju e, i pomoć u prikupljanju dokaza. Dakle, u tom smislu mi ćemo nastaviti tražiti potporu za odluke, ali to su koraci koje želimo poduzeti i na kojima želimo raditi. Gospodin Franzulika, vi ste postavili pitanje o daljnjim pravnim korecima. Evo to su pravni koreci na kojima radimo. Fokusirat ćemo se na odgovornosti države, a zajednički, ali će zajednički istraživački tim, e, istražni tim nastaviti svoj rad i nastojati i dalje prikupljati dovoljno dokaza kako bismo mogli optužiti pojedince konkretno. U ovom trenutku to su dva koraka na kojima radimo. Kasnije će možda biti nekih novih mjera, novih koraka, to još nije jasno, ali u ovom trenutku to su korici koje želimo poduzeti i želimo doista postići to da Rusija surađuje Stoga nastavljamo i tražimo podršku od naših partnera, podršku za nastavak tim putem. To je jako važno. Mi ćemo i dalje raditi s našim partnerima, među kojima je naravno i malezijska vlada. I nastavit ćemo se konsultirati s njima. Zajednički istražni tim a ima među članovima i članove malezijske vlade, to jest oni surađuju u zajednom istražnom timu. E, gospođe Harms želim također odgovoriti na pitanja. Ja znam kakva je sada situacija. Ljudima u Ukrajini je teško. Mi zahvalni smo svim onim Ukrajincima koji su nam pomogli u ovoj teškoj situaciji. Vi ste lijepo opisali e, situaciju, kašnjenje u informacijama, nesigurnost koja je vladala. Iako je dobro da su ondje bili i ljudi poput vas, ljudi koji su posvjedočili onome što se dogodilo. Imam ja i kolege iz mog ministarstva vanjskih poslova koji su također otišli onamo u nastojanju da pomognu, da komuniciraju. Nije bilo lako. Ali jako je puno ljudi u Ukrajini, a puno međunarodnih partnera nam je pomoglo. Gospođo Fotiga, od samog početka mi smo krenuli je e, sa, sa principom da istraga mora biti nepristrana i neovisna. Nizozemska vlada nije dobila sve informacije. Na kraju da, Dakle, zajednički istražni tim i a, državni odvjetnici, odnosno tužitelji i dalje vrlo blisko surađaju u ovom pitanju. No, put je težak. Provjeravaju mnoge dokaze, Vrijedi, kao što je rekla gospođa Harmsi, vidjeti te dokaze, odnosno proučiti te dokaze koje je podnio zajednički istražni tim. I kada pogledate te dokaze, onda će vam biti jasno zašto su nizozemska i australska vlada potegli pitanje odgovornosti ruske države. Ali jako je važno e, podići optužnice, odnosno trebamo omogućiti državnim odvjetnicima da svoj posao obavljaju nepristrasno i neovisno. Gospodine Galer, imate još jedno pitanje. E, izvori vaših dokaza, dokaza koje prikupljate, za nas kao za opću javnost mi smo upoznati sa takozvanom istragom Bellingcat, Budući da je to bila ratna zona, već tada ja sam 100% siguran da ako nitko drugi, onda su barem naši američki prijatelji imali intenzivno satelitsko pokrivanje onoga što se događa u tom području. Ja sam siguran da oni čak imaju i snimke uživo raketa koje su lansirane i koje, pogađaju avion, zrakoplov. Da li ste dobili možda ili potražili takve informacije od Amerikanaca? Imamo još jedno pitanje. E, Rusi e, uvijek govore kako su oni isključeni iz tog zajedničkog istražnog tima. S pravom. Ali koji je vaš argument? Koji je vaš protuargument? Zašto oni nisu uključeni u zajednički istražni tim? Što da ja kažem onima koji mi iznose taj argument? Gospođa Harms je također željela još jedan put se javiti. Da. Ovo je više opaska nego li pitanje. Koliko god mi se svidio način na koji ste prezentirali zaključke istrage, Za mnoge Ukrajince, ali i za žrtve, to je bio jako važan dan. Ali istovremeno me iznenadilo to da u njemačkim vijestima na prvom kanalu ili na državnom radiju mnoge vijesti nisu E, koristile formulaciju rušenja MH aviona e, zrakoplova MH17. Znači ostalo je otvoreno pitanje o kakvom se događaju radilo. Unatoč e, objavi zaključaka vaše istrage. Mislim da je to razlog više da u ovom ratu informacija nastavimo prezentirati i iznositi zaključke. Dakle, to ne bi smio biti e, samo e, jedan trenutak kojeg prate samo one koji prate istragu i koje istraga zanima, a drugi dan već zaboravljamo u potpunosti što se dogodilo. Dakle, i u ovom svijetu koji je uvijek otvoren argumentima s obje strane, trebalo bismo voditi računa da istrage, da, da zaključci budu uravnoteženi. Ovdje se više ne radi o ravnoteži, već e, se radi o prezentiranju golih činjenica. Izvolite. Da, prezentacija činjenica, objava činjenica. Upravo je to razlog zbog kojeg smo jako pažljivi kada prezentiramo činjenice i pokušavamo naglašavati nepristranost zajedničkog istražnog tima kad je riječ o prezentiranju činjenica. Zašto je Rusija isključena? Naime, zajednički istražni tim sastoji se od zemalja koje su pogođene e, rušenjem zrakoplova MH17. Dakle, to su države čiji su državljani bili žrtve kao Malezija ili Ukrajina i tako dalje. Mi smo zamolili Rusku federaciju, pitali smo ih želeli raditi sa istražnim, za, sa zajedničkim istražnim timom i pozivali smo ih na suradnju, tražili smo informacije. To smo učinili u puno navrata. Radili smo između ostaloga i sa SAD-om, to je surađivali smo sa SAD-om u prikupljanju informacije, ali vrlo oprezno. jer zajednički istražni tim je uspostavljen kako bi radio odvojeno od vlade, dakle zasebno. Mi smo imali službene pozive nizozemske vlade, ruskoj vladi za suradnjom, ali naravno bilo je i drugih formalnih zahtjeva za suradnjom koji su bili upućeni Ruskoj federaciji. Naravno, surađivali smo i sa američkim vlastima. Mi sve informacije provjeravamo. Vi ste spomenuli Belinka. Mi smo doista pomno razmotrili sve informacije. Upravo zato to toliko traje. Naravno, to nije uvijek lako objasniti. Gospođo Harms, imali ste pravo kad ste rekli da se vodi informativni rat i da se vijesti ne oslanjaju uvijek na činjenice ali mi doista želimo osigurati da ova istraga bude istrpna, temeljita. Mm, sve što, sve informacije do kojih je došao zajednički istražni tim, sve su one podnesene državnim odvjetnicima, a sve je to plod zajedničkog rada. Još jedno pitanje. Koliko je bilo Koliko je e, za vas e, bilo značajno i u kojoj mjeri vam je bilo značajno laboratorijski proučiti djeliće dijeliće zrakoplova. Ja osobno nisam bila dio tog istražnog tima, ali oni su rekonstruirali čitav zrakoplov u onoj mjeri u kojoj je to bilo moguće. I e, iz toga su proizašli važni zaključci. Također, radili smo sa raznim partnerima iz različitih zemalja. Oni su nam pomogli u ovom laboratorijskom dijelu posla, jer neke zemlje imaju više iskustva i sa takvim zemljama smo i surađivali. Ali kako je to točno učinjeno, to vam nažalost ne mogu reći. Hvala lijepo, kolege. Želite li se još možda javiti? U tom slučaju ja bih željela zahvaliti njezinoj ekscelenciji na ovim veoma zanimljivim i na ovoj veoma zanimljivoj i veoma otvorenoj raspravi i razmjeni mišljenja. Doista se radi o događaju koji je bio traumatičan, koji je vjerojatno još uvijek traumatičan za čitavo nizozemsko društvo. Od samog početka bili smo uz vas i pružili vam podršku. To se podrazumijeva. Hvala lijepo. Hvala. Okay, Poštovani kolege, time zaključujemo i točku razno. Podsjećam vas da je sljedeći sastanak 6. rujna u 18. A danas u 18.00 imamo, imamo sastanak proširenog predsjedništva, moramo donijeti neke važne odluke. Evo, zahvaljujem tajništu, zahvaljujem svima na sudjelovanju i naravno zahvaljujem prevoditeljima na njihovom veoma važnom i sjajno obavljenom poslu.